unijom zaštite okoliša. To bih dodao. Jedno desetljeće nakon početka mnogi građani još uvijek trpe od posljedica strašne krize, nejednakosti u plaćama, socijalna isključenost, e, siromaštvo, nezaposlenost. Ta je kriza dovela do mjera štednje. To mjere su štednje bile potrebne, no oni koji nisu štedjeli nisu pokazali odgovornost za e, rješavanje ove krize i zapravo je zbog njih kriga i, kriza i nastala posljedica toga je sve veća nejednakost i to posebice, i to nejednakost među generacijama i nejednakost među rodom zato što upravo su mladi i žene te, ti koji najviše trpe zbog posljedica ove krize. Dakle, siromaštvo, nejednakost i slabljenje socijalne države, to su posljedice ove krize. To je naravno podijelilo eh, i građane, ali podijelilo je i nas države između, na, između sjevera i juga, zapada i eh, istoka, između vjerovnika i kreditora. I došlo je vrijeme da eh, potvrdimo ponovno Europu tamo gdje je najpotrebnija, a to je među građanima. I zbog toga moramo ponovno govoriti o socijalnoj Europi, o, Europi prava. Socijalna i teritorijalna kohezija je ključni stup, rekao bih čak jedinstven u svijetu. Jedino ćemo na taj način vratiti legitimitet. I moramo osmisliti novi socijalni ugovor i pokazati da je e, Europa lepeza mogućnosti, a ne samo prijetnja. Moramo osnažiti socijalnu koheziju kroz jasne ciljeve, mjerljive, kako bismo povećali zaposlenost, socijalnu pravdu i socijalnu državu. Moramo osnažiti tu perspektivu u svim mjerama koje se tiču europske ekonomske koordinacije, ali i kroz europsku kohezijsku politiku. To je filozofija koju brani španjolska vlada u okviru e, vijeća Europske unije. Dakle, a posebice se to odnosi na nezaposlenost. Ovo su vrlo važni pojmovi e, solidarnost sa europskim građanima i to moramo aktivno promovirati te paralelno sa dovršetkom ekonomske i monetarne unije. U istom smjeru moramo završiti zadatak koji su nam E, da li europski sindikati, a to je direktiva o pomirenju poslovnog i privatnog e, života, te osigurati da e, sve osobe, bez obzira na svoju spol, dob i rasu, imaju pristup dostojnom radnom mjestu i to na našem kontinentu. Europska unija se mora boriti protiv nesigurnosti na radnom mjestu i ne možemo dozvoliti da mladi na e, našem kontinentu žive gore od e, njihovog od njihovih prethodnika. To je stav i španjolske vlade. Mi smo u potpunosti za jamstvo za mlade. E, dame i gospodo zastupnici, prije sedam mjeseci Španjolska je formirala vladu sa najviše žena među zemljama OECD-a. To je veliko postignuće prilikom prema ostvarenju jednakosti između e, muškarata i žena, što je cilj koji još uvijek trebamo ostvariti. Un To nikada ne bismo uspjeli bez poticaja i podrške i inspiracije iz Europe. Stoga danas u ovoj vječnici želim zahvaliti ženama, zastupnicama iz cijeloga kontinenta na promicanju ideala feminizma. Što se tiče promicanja rodne jednakosti, mogu vam reći da Španjolska neće učiniti nijedan korak natrag, samo naprijed. Ali treba nam tu i suradnja Europe. Stoga danas predlažem da se usvoji strategija za rodnu jednakost Europske unije koja bi bila obvezujuća. Strategija kojom se, ćemo se boriti između nejednako, kojom ćemo se boriti protiv nejednakosti sve i e, jaza u plaćama. te kako bi 21. stoljeće postalo stoljeće žena. Moramo napredovati e, i kad je riječ o pravima iz socijalnog iz stupa socijalnih prava, te osigurati pravedan i dostojanstven rad, te socijalnu uključenost. Zbog toga podržavam uredbu kojom će se zajamčiti prava radnika. Europska mora znati proširiti i e, jednakost prilika te zajamčiti pristup svima u kulturi, u znanosti, u istraživanju. Svi se slažemo da imamo ključnu ulogu mm, pred onima koji žele uništiti europski san. Dame i gospodo, ako želimo osigurati sigurnost naših građana i osnažiti našu ulogu u svijetu i biti stvarni globalni akter, moramo biti odlučni. E, odlučni i u stvaranju Europe sigurnosti i obrane. Prije godinu dana smo pokrenuli trajnu strukturiranu suradnju, napravili smo prve korake prema stvaranju vlastitih kapaciteta u e, sektoru obrane nakon desetljeća u kojima se nije dogodilo ništa. I to se dogodilo zbog toga što želimo stvoriti pravu tu europsku vojsku. Europska unija mora svijetu pokazati da je soft power zbog toga što to želi, a ne zbog toga što nije u mogućnosti biti drugo. Okupljanje zajedničkih snaga još dalje od naših e, granica i politička volja su ključni temelji ako želimo biti e, prava pravcata snaga na globalnoj razini. I to je važno iz čitavog niza aspekata. Mnogo, često to zaboravljamo, ali tako je. Upravo je Europska unija ta koja nam omogućuje da imamo ulogu vođe na svjetskoj razini. E, dakle, imamo jedan multilateralni e, ustroj, važnu ulogu na međunarodnoj sceni, e, imamo zajednička pravila i želim vam reći da je Španjolska spremna doprinijeti i to zahvaljujući našem privilegiranom odnosu sa Bliskim istokom, Sjevernom Afrikom i Latinskom Amerikom. Pred golemim svjetskim izazovima mm, snaga Europe je e, manja i tu bih htio se osvrnuti. Moramo postati e, pravi globalni akter, danas to još nismo. I zbog toga Mm, moramo raditi i na vanjskoj politici, ali i na temama poput oporezivanja, višegodišnjeg e, proračuna, na socijalnoj državi te na vladavini prava. Proteger Europa Zaštititi Europu danas znači da joj moramo pružiti alati koji će biti e, koji će omogućiti brzo donošenje odluka, e, da, koja će omogućiti jednu novu suverenost. I treće, dame i gospodo, moramo dovršiti ekonomsku i monetarnu e, uniju te napredovati kad je riječ o višegodišnjem financijskom okviru. Više neko, prije nekoliko godina e, je u Hagu otvoren put prema ekonomskoj i monetarnoj uniji. A svjedočimo paradoksu da je zadnja godina svakog desetljeća uvijek bila ključna. 1979. recimo bio je taj

tu se jedino nije ništa dogodilo, dakle u tom gotovo savršenom e, razdoblju. Dakle, jedino se te godine ništa nije dogodilo zbog velike krize. Tako da, eto vidite kako je kriza utjecala na taj redoslijed. A sada je napokon došao trenutak da napravimo korak naprijed. Euro je unatoč desetljeću krize ipak velika priča uspješnica. No reforme su e, potrebne. Ako želimo osnažiti našu monetarnu uniju, e, moramo je reformirati jer u protivnom će biti otvorena nestabilnostima i bit će ranjiva. Ovdje nije riječ samo o tome da ojačamo financijski sustav kroz bankarsku uniju, već raditi i na tješnoj fiskalnoj integraciji i to srednjeročno. Na taj način možemo ublažiti negativne učinke eventualnih kriza u budućnosti. Mislim da je to ključno danas za Europu. I zbog toga građani se moraju osjećati e, protagonistima tih reforma, moraju se osjećati da su oni u centru tih reforme. Moramo ih zaštititi od inflacije, e, zaštititi njihovu e, štednju, zaštititi ih što je više moguće od negativnih učinaka krize. Ovo je ključan aspekt političkog projekta Europske unije. Ekonomska i monetarna unija mora osigurati zaštitu i socijalnu uključenost i o tome se govori još od samih začetaka naših zajedničkih ekonomskih politika. Zatim, kada su gospodarski uvjeti dobri, politika je ta koja bi trebala predviđati ono što će se događati, a ne e, da nam se stvari nepredvidljivo događaju. Moramo završiti i strukturu eura prije nego što sljedeća kriza oslabi našu e, valutu i našu uniju. Naučimo lekcije iz ovoga što nam se nedavno dogodilo. Ne možemo si dozvoliti e, cijenu koju bismo morali platiti u slučaju da ne učinimo ništa. I za institucije, ali i za one koje mi predstavljamo u ovom forumu. Što se tiče novog višegodišnjeg financijskog okvira, i tu imamo brojne izazove. No također moramo osnažiti strateške inicijative, poput recimo zajedničke poljoprivredne politike, kohezijske politike koje su iznimno važne za zemlje poput Španjolske. Urbana Europa ne smije zaboraviti na ruralnu Europu. To je zapravo sažetak te filozofije. Moramo prihvatiti ideju, ne možemo se prihvatiti ideju Europe koja se povlači i razmislite o tome tko ima koristi od takvih poruka. Prijedlog komisija prema mišljenju španjolske vlade ima jako pozitivne e, elemente, dakle razina troškova, zatim vanjska politika, jačanje programa inovacije te tehnološkog razvoja. Europa mora biti suverena i voditi u inovaciji, te mora smanjiti svoju ovisnost o, o umjetnoj inteligenciji te automatizaciji. Samo ako osnažimo naše kapacitete i e, resurse, morat ćemo, moći ćemo se natjecati. I zbog toga je prijedlog da udvostručimo sredstva Erasmusa iznimno važan. E, ali moramo zato napredovati i na drugim stvarima. Moramo dati odgovor na fenomene za koje smo smatrali da se više neće pojaviti, a to su povećanje nejednakosti ili siromaštvo djece. Europa mora štititi najmlađe još od djetinstva i zbog toga mi u španjolskoj vladi pozivamo da se osnuje jedno jamstvo za djecu kako bismo osigurali zaštitu naših najmlađih. dame i gospodo zastupnici, prijedlog koji imamo ima određene nedostatke, ali je svakako dobra startna točka i mislim da moramo učiniti još jedan korak dalje. Naša je e, unija mnogo važnija od 1% BDP-a. Dakle, racionalizirati troškove moramo i isto tako znati odgovoriti na glavne prioritete s kojima se suočavamo. Svi ćemo dobiti ako budemo imali razuman proračun, proračun koji će stvarati sinergije. Zaštititi Europu znači E, napredovati u stvaranju socijalne Europe, e, stvaranju ekonomske i monetarne unije te e, zajedničke obrane. I, a ta će Europa biti snažna ako bude imala povjerenje svojih građana. i koja će svoje smjernice pronalaziti u svojim vrijednostima. Dame i gospodo zastupnici, želim vam govoriti još o ovome u zadnjem dijelu svog govora želim vam govoriti o e, izazovima koji predstavljaju klimatske promjene i imigracije. To nisu problemi koji su samo europski, ali moramo raditi na rješavanju tih problema tako što ćemo pronaći konsenzus unatoč svim našim ideološkim e, razlikama. Tu se vodi prava bitka zato što e, postoje oni koji ne vjeruju i neće nikada vjerovati u Europu. Oni pokušavaju ugroziti liberalnu demokraciju. A Europu treba zaštititi, e, zaštititi europski model, ali i naše vrijednosti. Kad govorimo o klimatskim promjenama na međunarodnoj razini vidimo da, da su, ima sve više skeptičnih stajališta, ali čak i oni koji su vrlo neprijateljski raspoložena prema tome. Naša politika mora tražiti globalni kompromis i mogućnosti za budućnost. Energetska tranzicija mora biti okosnica stvaranja novih mogućnosti u našim zemljama, ali mora predstavljati i način povezivanja kako bismo e, se povezali energetski, kako bismo e, smanjili emisije. Posljedica ovog izazova e, su strašna i sami ste mnogo puta o tome razgovarali. Autoritarizam e, i nacionalizam koji isključuju ne mogu e, negirati da u slučaju klimatskih promjena granica, granice ništa ne znače. Klimatske promjene s klimatskim promjenama se moramo nositi dakle kroz znanost i razum i zbog toga moramo biti na, na pravoj strani i glas Europe se mora čuti na međunarodnoj sceni. I još bih se osvrnuo e, na jednu stvar, a to je tema izbjeglica. Gospod, gospođo, gospodo i gospođe e, zastupnici, u suradnji sa zemljama podrijetla tranzicije i zemljama odrednicima je ključna. Španjolska je i vanjska granica Europske unije i sa tog stajališta, s tog gledišta, ključ, e, jako nam je važno važna uloga Španjolske, ali i drugih zemalja koje imaju vanjsku granicu u e, kontroli. I ta je uloga vrlo važna i želim je istaknuti u ovoj vječnici. Moramo tu djelovati. Konferencija u Marakešu je bila prvi korak kako bismo zajedno rješavali taj problem i Španjolska je potpisala taj globalni pakt. Ja, ja jako dobro znam a i vi, koliko to e, dijeli naše građane i našu, naše društvo. No ne smijemo biti negativni. Regularna migracija ima e, pozitivne učinke na naš gospodarski razvoj. Igra ključnu e, ulogu u sektorima u kojima nedostaje radne snage i pomaže u rješavanju ključnog problema našeg kontinenta, a to je staranje stanovništva. No ne možemo E, odgovoriti dobro na taj problem ako ne budemo surađivali sa Afrikom. E, a Afrika treba stvarno velike socijalne gospodarske promjene. To mora ići ruku pod ruku sa kontrolom granica e, što je obveza svake zemlje članice. A to traži i zajedničku migratornu politiku, a reforma zajedničkog europskog sustava azila je jedna od ključnih točaka trebaju nam pravila koja su prilagođena ovoj e, aktualnosti, ovoj sadašnjosti i zbog toga e, u reformi tog sustava moramo pokazati odgovornost i solidarnost. Nemojmo smetnuti suma sam cilj te reforme, a to je da ispunimo obveze koji su sadržani u međunarodnim ugovorima i pružimo zaštitu osobama koje bježe od sukoba. No, to se načelo dovodi u pitanje kada se među nama pojavljuju stajališta koja su protivna osnovnoj e, osnovnom dobročinstvu. Moramo biti e, humanitarni prema drugima i prema samima sebi. I e, Europa se mora držati svoje pravne stečevine i odredbi koje su tamo sadržane. Eh, naša podijeljenost ovdje u Europskoj je naša najveća slabost. Od nje imaju koristi samo oni koji traže propast našeg modela. To sam već rekao na početku. I to nas uvodi u jedan začarani krug. Eh, mi se moramo držati naše demokracije, vladavine prava i socijalne države. A ako ćemo to zaštititi, znači da se moramo boriti protiv stereotipa, a u svibnju nas čeka veliki moment. Moramo se boriti protiv onih koji e, koriste negativne poruke i koji se projavio prije nekoliko desetljeća. Mnogi su mislili da je ta retorika, nisu je pridavali veliku pažnju, ali vjerujte mi, Mm, demokracija i mir se nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo. Ja sam krajem 90-ih radio u Bosni za Ujedinjene narode i tamo sam na svoje vlastite oči e, vidio što se događa. Radio sam u Sarajevu. E, rad se dogodio u trenutku kada ga nitko nije očekivao. I mržnja je tamo predvladala nad suživotom i mirom. Mm, pazite to, te su prijetnje uvijek prisutne i uvijek mogu naštetiti našem modelu. I zbog toga vam to svima želim reći, vrlo suptilno. Moramo djelovati protiv toga. Danas u ovoj vječnici, molim vas da nitko od vas ne dozvoli da se krene tim putem. Molim vas da ustrajete na obrani europskih vrijednosti i da se i da ne posustanete pred eh, pjevom sirene uništavanja Europe. Zbog toga danas pozivam na to da zaštitimo Europu kako bi Europa mogla zaštititi svoje građane. U sljedećih nekoliko godina ja sam uvjeren da bez obzira na sve ove e, poteškoće s kojima se suočavamo, da ćemo s projektom napredovati. Bit će sigurno i koraka unatrag, ali ipak mislim da će biti više koraka unaprijed. E, svi moramo to prihvatiti Europa je sinteza različitih ideja koje su ponekad čak i proturječne i koje se o kojima treba razgovarati ako želimo ostvariti napredak. A sve to kako bismo zadržali što veću stabilnost u svijetu koji se svaki dan brzo mijenja. Inzistiramo i dalje na tome sa vrlo čvrstim temeljima. Budimo solidarni. Vidimo svaki puta kada se dogodi teroristički napad to je udarac na Europu kada španjolski e, građanin na svom Facebook profilu objavi francusku e, zastavu kako bi iskazao solidarnost sa francuskim građanima. To je Europa. Kada netko u Njemačkoj e, tuguje zbog napada u ulici Las Ramblas, to je također znači Europa baš kao i kad ljudi pokažu, iskažu sućut zbog napada koji se prije manje od mjesec dana dogodio upravo ovom. Nada pueden los enemigos de Europa contra ese neprijatelji Europe ne mogu ništa protiv tog rastućeg osjećaja solidarnosti. E, kojeg je sve više i to najviše prema među mladima. To su oni koji traže, e, koji pokazuju europsku zastavu kao simbol protiv mačizma, protiv rasizma ili jednostavno kako bi izrazili svoju svoje nezadovoljstvo određenim odlukama. Ako zaboravimo, to jest zaborav povijesti je luksuz koji si ne možemo priustiti. E, moramo biti odlučni i uvjereni u svoje ideje i to je ono što će nam omogućiti da pronađemo novi zamah koji smo izgubili. Nema gore nostalgije od toga da zaboravimo ono što se nikada nije dogodilo, tako kaže jedna španjolska pjesma. Svi oni koji žive od izmišljenih e, nostalgija, imam pitanje za vas. E, je li mir bio čvrst kada su nas dijelile granice? Je li postojao ekonomski e, napredak kada su, e, smo imali carine? vrlo blizu e, ovome mjestu na, u rovovima iz Prvog svjetskog rata leži odgovor. Zbog toga vas molim da ostavimo po strani isključujuću retoriku i orijentiramo se prema napretku. U prošlosti sam od jednog prijatelja i odličnog potpredsjednika Europske komisije čuo prošlost nikada neće biti budućnost naših društava. Iz prošlosti možemo učiti iz naših grešaka, ali ovo je trenutak da zaštitimo Europu, da obranimo vrijednosti i da Europu pokažemo kao jedinstveni projekt koji postoji na svijetu. Jedino na taj način možemo poraziti one koji e, izvana, ali i iznutra, žele uništiti naše ideale. I to e, stvarno žele učiniti. I to ću istaknuti još jednom. I samo jednog razloga. I to je zbog vrijednosti koje Europska unija brani. U obrani tih vrijednosti mora ležati naš odgovor. Na tom putu gospodo zastupnici, treba nam uvjerenje i treba nam odlučnost. Moramo tražiti e, pragmatizam kao što smo to činili u proteklih 60 godina života. Imamo za sobom veliko nasljeđe i moramo ga zaštititi kako bismo ga mogli prenijeti budućim europskim e, naraštajima. Naučili smo da u ključnim trenucima naše povijesti, poput ovoga danas, moramo paziti kako djelujemo. Danas naraštajima koje vi predstavljate u ovom parlamentu. Njima dugujemo jedan zadatak, a to je zaštititi Europu kako bi Europa zaštitila svoje građane. Hvala. a sada moram zatvoriti e, spontano javljanje za riječ svi zastupnici koji su se željeli javiti su upisani i prelazimo sada na raspravu tražim od e, voditelja od čelnika političkih klubova da se drže vremena kojim je dodijeljeno zato što želimo čuti što je više zastupnika. Molim sve govornike da poštuju predviđeno vrijeme. Dakle, kao prvo, e, Zadovoljstvo mi je dati riječ gospodinu Fransu Timmermansu koji će govoriti u ime komisije. Poštovani gospodine predsjedniče, kao prvo dopustite da zahvalim e, e, premijeru Španjolske Petru Sančesu na nadahnutom govoru. E, tu je važno reći da e, mi kao političari imamo zajedničku odgovornost štititi građane Europe. Jedino Europa koja je ujedinjena i snažna može zaštititi svoje građane a oni koji prodaju iluzije da možete zaštititi građane na način da izolirate one koji su drugačiji, na način da podižete zidove, na način da prodajete zablude nacionalizma sve to samo može dovesti do razočarenja jer nema zaštite u e, protekcionizmu, ali postoji izolacija ako se bavimo izolacionizmom. A e, države i narodi koji su prepušteni sami sebi u Europi, koji su e, osamljeni, neće biti u stanju štititi nas E, od svih e, problema i izazova. Jedino Ujedinjena Europa može zaštititi naše građane i njihovu budućnost kao budućnost neovisnih slobodnih naroda. E, znam da u žilama Pedra Sančesa teče Europa. On dolazi iz generacije u kojoj je E, je još postojalo nasljeđe diktature koja se borila za slobodu i za to da Španjolska zadobije svoje mjesto u samoj srži Europe. E, poruka koju danas možemo prenijeti i ako pogledam i vlastitu prošlost tijekom proteklih 40 godina, mislim da s pravom možemo reći da je Europa oblikovala Španjolsku u današnjem obliku, jer to je bila želja španjolskog naroda. Ali isto tako mislim da s pravom možemo e, reći da je Španjolska oblikovala Europu, preuzela odgovornost kao jedan od vodećih naroda i e, Španjolska treba iskoristiti potencijal da oblikuje našu zajedničku budućnost. Vi ste iznimno izdržljivi i pokazali ste tijekom strašne krize koja je zahvatila Španjolsku da iz nje možete izaći snažniji. Da, nezaposlenost je još uvijek previsna visoka za 13%, ali ostvarili ste ogroman napredak u zadnjih nekoliko godina kako biste to prevladali. Odlučnost e, španjolskog naroda može biti nadahnuće za sve nas e, u ostalim dijelovima Europe. Osim toga, e, španjolski narod vjeruje da se u Europi radi o demokraciji, i slobodi, blagostanju. Sve su to vrijednosti koje su dragocjene i nikada se ne mogu podrazumijevati. Španjolska ima jedinstvo jedinstven položaj u našoj Uniji i e, ta povijest seže daleko e, dublje i dalje od 85. posebice kada govorimo o tome koliko Europa duguje odlučnosti i idejama e, ljudi kao što je Salvador de Madiaga koji je pomogao izgraditi europski projekt nakon drugog svjetskog rata. On nikada nije odustao od ideje slobodne demokratske Španjolske. To su ljudi koji nikada nisu odustajali od svojih ideala, čak i u najmračnijim vremenima. E, oni su vidjeli da je španjolska e, budućnost i sudbina povezana sa sudbinom Europe i upravo zato ti bi ljudi bili ponosni na današnju demokratsku Španjolsku koja slavi 40 godina svog ustava i koja je sada u samim temeljima snažne Ujedinjene Europe. Ponosio bi se e, napretkom koji je ostvaren od 85. E, naravno da je nezaposlenost još uvijek previsoka sa 13%, tako da ima još puno toga što se treba učiniti, ali ima toliko puno pozitivnih e, znakova s obzirom na to da je gospodarstvo ponovno stalo na vlastite noge i zato možemo odati priznanje španjolskom narodu zbog e, njihove odlučnosti, a isto tako smo svjesni solidarnosti europljana. Riječ je o solidarnosti koju Španjolska uzvraća. Ona je primila solidarnost od europskih partnera tijekom krize, ali uvijek iznova je pokazivala da je spremna pokazati solidarnost prema Europi. I to je nešto što se zbiva iz dana u dan. Ako pogledamo sada pitanje migracija, e, zemlje kao što su Španjolska i Malta čak i u teškim vremenima doista pokazuju solidarnost prema onima koji su u nevolji. E, Španjolska je bila u vodeć, na vodećem položaju e, što se tiče brojnih pitanja, a e, između ostalog i što se tiče prihvata onih koji su stradali na moru. Mislim da je to presudno jer vi ste rekli u ime španjolskog naroda da nećete prepustiti te ljude da se da stradaju na moru i to doista pokazuje istinsko e, političko čelništvo. Ne tražite e, jednostavna rješenja izlike, e, ne okrivljujete izbjeglice, nego preuzimate odgovornost za njihovu sudbinu i zato vam odajem priznanje. Slike ovih čamaca i podjele do kojih dolazi kada pristižu izbjeglice pokazuju da je krajnji trenutak da provedemo potrebnu reformu zajedničkog europskog sustava azila. Jedino ako provedemo sve te reforme možemo doći do održive situacije. Samo nadzor granica neće iznjedriti potrebne rezultate. Moramo reformirati sustav azila i to temeljem solidarnosti i e, temeljem Eh, glavnih vrijednosti Europske unije. Osim toga, osvrnuo bih se na ono eh, što ste rekli o Africi. Ako postoji jedan kontinent eh, koji ima presudnu ulogu za budućnost Europe, to je Afrika. Nitko drugi na svijetu ne može preuzeti tu odgovornost i ne želi preuzeti tu odgovornost osim Europe. To je sestrinski kontinent na dohvat ruke i ako ne budemo e, radili na izgradnji zajedničke odgovornosti za budućnost obaju kontinenata, onda e, problemi Afrike neće ostati daleko od Europe bez obzira na to koliko visoke zidove izgradili. Jedina stabilnost, blagostanje, optimizam e, i budućnost u koju ljudi u Africi mogu vjerovati može dovesti do potrebne stabilnosti i to će onda značiti da će Europa biti stabilna i prosperitetna u budućnosti. I pozivam vas, Pedro, da preuzmete vodeću ulogu, da budete na čelu kako bi Europa shvatila da odnosi s Afrikom ne trebaju biti samo pitanje kojim se bave e, mediteranske zemlje Europske unije, nego i svaka druga država članica Europske unije. U proračunu ćemo imati skoro trostruko povećanje e, sa 33 milijarde eura za e, migracije za sigurnost. To će biti važno posebno za Španjolsku s obzirom na solidarnost koju ste pokazali, ali isto tako i zbog tragedije i terorističkih napada na španjolskom tlu. Istraživanje za inovacije i istraživanje povećat će se za 50%, a e, povećat ćemo također sredstva za program Digitalna Europa a osim toga ćemo raditi na daljnjem poticanju španjolskog gospodarstva. E, nastavit ćemo raditi temeljem e, Junckerovog plana i povećati investicije u španjolsko gospodarstvo. E, jer do sada smo osigurali potporu za više od 150 tisuća malih i srednjih poduzeća. Osim toga osigurat ćemo investicije za Palmo de Majorku i za druga mjesta gdje će doći do otvaranja e, stotine tisuća radnih mjesta e, kako bismo potaknuli razvoj kružnog gospodarstva. Znam da je vaša vlada privržena ciljevima održivog razvoja i znam da Španjolska mora proći ovu transformaciju, a to mora učiniti i Europa. I zato bih želio iskoristiti prigodu i odati priznanje i kolegi koji sjedi pored mene, koji je e, bio na čelu aktivnosti na globalnoj razini e, kako bi Europa doista e, ostvarila klimatske ciljeve iz Pariškog sporazuma. Tako da mislim da mu doista treba odati priznanje. E, novi program InvestEU e, ima potencijal da ode daleko e, dalje i da ostvari veliki pomak i u razdoblju od 22. do 27. A nastavno na aktivnosti u sklopu Erasmusa povećat ćemo sredstva. Imao sam zadovoljstvo surađivati s njegovim osnivačem Marinom u prošlosti i to će otvoriti brojne mnoge e, nove mogućnosti za mlade Španjolce kako bi stekli nova iskustva. Svi mi u Europi imali smo iskustvo i sretali mlade Španjolce koji su dolazili u naše krajeve i doista nas je dojmila njihova otvorenost e, i spremnost prihvatiti razlike. E, sve ove investicije mogu dovesti do bitnih pomaka u Španjolskoj i drugim dijelovima Europe i stoga je iznimno važno da što prije usuglasimo novi proračun E, mislim da mogu računati na vašu potporu kako bi se to dogodilo. Isto tako želim e, naglasiti značaj e, programa za jednakost na kojem radi španjolska vlada. E, zašto ne donesemo bolji plan kako bismo stali na kraj razlikama u plaći između muškaraca i žena? E, zašto ne dogovorimo uklanjanje ove razlike koja je još uvijek na razini od 40%? Zašto ne uklonimo taj stakleni strop kako bi više žena imalo položaje na odborima? E, zašto u drugi plan stavljamo 50% naše radne snage u Europi? To je neprihvatljivo i stoga računam na čelnike da nešto poduzmu da se to promijeni. Zašto konačno nestanemo na kraj eh, nasilju nad ženama? Zašto? To je naša dužnost. I eh, zašto kada e, se netko lažno poziva na obiteljske vrijednosti kao izliku kako bi e, uskratio ženama njihov e, položaj u društvu. To nisu prave vrijednosti, to ne može biti opravdanje za uskraćivanje ravnopravnosti ženama. Iako to koristite kako biste opravdali nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Uvaženi zastupnici, gospodine premijeru, po mom mišljenju Španjolska i e, njezin položaj u Europi pokazuje e, koliko su nam važne naše vrijednosti i koliko možemo zajednički ostvariti, preuzeti odgovornost i osigurati da europska solidarnost doista ima smisla. E, Europu treba štititi jer Europa štiti nas. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Prvi govornik u ime klubova e, je e, gospodin Weber u ime e, Pučana. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, hvala i dobrodošli. je veliki događaj, vi kao čelnik očito ste proeuropski orijentirani političar i upravo zato nam je iznimno drago što ste ovdje. Europa za Španjolsku znači e, mir, e, stabilnost, a Španjolska za Europu, e, nove ideje, čelništvo. I zato je lijepo što se danas ovdje. S druge strane, to je osim toga divno, zato što ćemo ove godine imati i europske izbore jer e, to je pravi praznik demokracije i ja kao špicen kandidat i kao Franz, i isto tako i Franz Timmermans očito vas podržavamo kao proeuropski orijentiranog e, čelnika. Govoreći o Europi moramo govoriti i o ekstremizmu i nacionalizmu. E, to je jasno s obzirom na zbivanja. Mnogi od osnivača europskog sna bili su demokršćani, socijaldemokrati, zeleni, e, svi smo mi u istoj situaciji i upravo zato nas napadaju oni koji su protiv Europe jer zastupamo sve ono što oni mrze. Krajnja desnica predstavlja opasnost, e, bez dvojbe, ali želim istaknuti, ekstremisti nemaju boju. A vi ste e, odlučni europljanin, nema dvojbe, međutim vaš parlament ne bi funkcionirao bez potpore krajnje ljevice i proseparatista, a to nas e, zabrinjava. Reakcija na populizam e, kao prvo trebala bi biti stvaranje stabilnosti, obavljati kvalitetan posao kao političar. Franz Timmermans E, govorio je o e, lijepom razvoju španjolskog gospodarstva u proteklim godinama nakon e, ekonomske krize. Podsjetio bih vas da je to bilo zahvaljujući vladi Marijana Rahoja koja je stvorila preduvjete za ovaj ekonomski uspjeh u Španjolskoj. E, vi sada razmišljate o tome da ukinete reformu na tržištu rada koju je pokrenuo e, Marijano Rahoj. Mi smatramo da bi to bila pogrešna poruka. Kako biste stvorili ekonomsku budućnost, e, morate biti spremni provoditi reforme, a prava socijalna Europa otvara radna mjesta i povećava dohodak ljudi zato vas molim da ne slijedite zahtjeve populista, zadržite reforme. E, druga stvar koju bih želio istaknuti je sljedeće. Mi iznimno poštujemo vašu vladu, čak i ako e, ne dijelimo iste političke vrijednosti i ideje. Međutim, ono što nas zabrinjava je politička nestabilnost e, u ovom trenutku nemate konstruktivnu i stabilnu većinu u parlamentu što se tiče proračuna za 2019. E, Španjolska je jedna od najvećih ekonomija u Europskoj uniji, u europodručju i tako velika ekonomija koja nema stabilan proračun predstavlja veću razinu nestabilnosti i neizvjesnosti. I upravo zato e, E, suradnja sa određenim dijelovima u vašem parlamentu povećava neizvjesnost u Europi. Mi tu vidimo jednu e, jasnu e, sliku što se tiče daljnjih mjera. Smatramo da je važan Maršalov plan za Afriku, važno je rješavati problem migracija, pomoći ljudima u Africi, ali moramo stati na kraj nezakonitim migracijama, stati na kraj krijumčarima ljudi i one koji nezakonito dođu nakon pravednog postupka trebamo vratiti kući. I tu Španjolska ima veliku odgovornost. Nezakoniti ulasci u Španjolsku povećali su se e, drugu godinu za redom e, na 57 e, tisuća migranata. Vrlo često čujem da je teško štititi granicu. E, tijekom ljetne stanke bio sam na bugarsko-turskoj granici i ondje je podignuta ograda visine 5 e, metara u duljine 80 km i on je rekao ako imate političku volju možete stati na kraj nezakonitim migracijama. I e, ovakvu ogradu E, može se podići na Melili jer je važno da Španjolska e, sprečava ulazak nezakonitih migranata. Osim toga, iznimno je opasan i nacionalizam. E, u Španjolskoj postoji otvoreni problem katalanskog pitanja. Mi kao pučani podržavamo španjolski ustav, teritorijalni integritet Španjolske i jedinstvo Španjolske. Europa je izgrađena eh, na temeljima vladavine prava, isto tako i Španjolska. Mi smo podržavali vladu premijera Rahoja i učinit ćemo to isto i za vas ako nas eh, trebate. I zato predlažem eh, da se zajednički borimo protiv nacionalista na ovom kontinentu. Moj klub u ovom domu glasovao je protiv komunističkog predsjednika, ali smo odbili glasovati protiv predsjednika Eh, ali smo odbili glasovati za eh, predsjednika iz krajnje desnice. Jer kada se radi o budućnosti Europe krajnja desnica je naš neprijatelj. Hvala što ste došli, puno je posla pred nama. Eh, naš klub vam zahvaljuje na odlučnosti koju pokazujete u onome što radite za Europu. Zalažemo se za veću razinu solidarnosti, manje nacionalizma i zajedničku europsku budućnost. Hvala. Ancora ululati in aula. Serve sempre il veterinario. Želim podsjetiti zastupnike da eh, ne bismo eh, trebali slušati takve izvede u plenarnoj dvorani. Dobrodošao u Europski parlament, Pedro. Ne mogu e, si pomoći, ali moram te ponovo citirati. Ako Europu treba štititi, ako Europa treba štititi nas i mi trebamo štititi Europu. Volio bi da to bude moto svih europskih vlada. Želio bih da to bude slogan svih europskih vođa i da to postane novo mjerilo e, e, za sve e, koji imaju političku odgovornost u Europi. Nažalost, daleko smo od toga. I to je upravo razlog zašto smo se toliko veselili dođeš, da te slušamo, e, da čujemo tvoj govor, te strastvene ideje o pravdi i napredak za našu domovinu Europu. Nažalost, situacija nije tako jednostavna, kolega Weber, kao što vi to prikazujete. E, svi smo mi u istoj situaciji. Ali ako se želimo suprotstaviti nacionalizmu i ako želimo spriječiti da Europa postane žrtva eh, ekstremista na desnici, onda eh, se moramo pokrenuti i moramo prevladati zastoje u zadnjim desetljećima tijekom kojih građani Europe čekaju da poboljšamo situaciju da e, pokažemo određene rezultate da im damo perspektivu da otvorimo radna mjesta i to je onaj pravi problem svi uvijek govore da e, smo u istoj situaciji ali e, nitko se ne brine za to da se pokrenemo s mjesta što čekamo mi znamo da e, na drugoj strani e, sjedi Putin kojeg uopće nije briga za naše ideje o slobodi. A na drugoj strani postoji Trump kojeg nije briga za e, pravdu i vrijednosti u našem društvu. Na što mi čekamo? Zašto se ne pokrenemo s mjesta i aktiviramo dinamiku u europskim društvima? Moram reći da mi je se jako svidjelo ono o čemu je govorio Pedro Pedro Sanchez. E, to je e, zajednički program Europske unije jer postoje strahovi ljudi u Europi i mi moramo naučiti e, ponovno učiniti nešto za te ljude. Svidio mi se govor Pedra Sančesa zato što tu dolazi do izražaja ono što nam treba. Jer u narednih pet godina novog saziva to je ono što nam treba, ali moram iskreno reći da mi se to svidjelo i zato e, što je o tome govorio e, predsjednik vlade Španjolske i tu bih se osvrnuo na ono što je rekao Franz Timmermans. Španjolska je zemlja u kojoj će e, se isto tako odlučivati budućnost Europe i njezina sudbina. Postoji e, zajednička povijest, zajednički korijeni. To je zemlja koja je prevladala autoritarni fašistoidni režim Franka i koja je imala demokratsku snagu suprotstaviti se svemu onome što se htjelo vratiti u prošlost u doba nepravde, u doba E, diktature i e, nedemokracije. Mi znamo da je sada Španjolska u dobrim rukama. E, program koji smo čuli je program s kojim se slaže naš klub. On se odražava u našem programu. Mi ne želimo govoriti o ekonomiji ako ne govorimo o perspektivi i radnim mjestima a ne možemo o tome govoriti ukoliko nismo svjesni toga da mora doći do jedne promjene koja će spasiti ovaj planet, ali ta promjena može uspjeti jedino ukoliko ljudima damo nadu, ako im damo perspektivu, a ne ako radimo protiv njih. E, pogledajmo što se zbiva u Francuskoj e, sa Macronom e, i što tamo ljudi rade. Moramo osigurati da ljudi profitiraju od socijalne pravde i da u tome sudjeluju. I na posljedku, da, radi se i o tome na koji način vladamo. A e, razmjer novina koje dolaze iz Madrida i činjenica da Pedro Sanchez ima inteligentnu vladu koja je okrenuta prema budućnosti, koja objedinjuje kompetencije, koja se bavi energetikom e, i zaštitom okoliša i tu imamo povjerenika koji se bori za održivost, a osim toga imamo i jasnu poruku za ravnopravnost spolova i e, borba za vodeće položaje žena e, mislim da više toga trebamo raditi e, u Europi kako bismo na razini Europe ostvarili uspjehe o kojima ste vi govorili. Hvala lijepa. U ime konzervativaca reformista gospodin Henkel. Poštovani gospodine predsjedniče, govorili ste o budućnosti Europe i mislim da ste s pravom e, govorili i o Brexitu i iznijeli svoje ideje o tome. E, prije toga Timmermans je e, izrazio zahvalnost vojnicima koji su oslobodili E, njegovu zemlju. Moram reći da je, e, su moju kuću e, bombardirali Britanci i moram reći da mi je drago da smo mi Njemci izgubili bitku od Britanaca. Međutim, moram reći da ću biti očajan ako izgubimo ovu bitku za Britaniju. E, s pravom e, je rečeno da ako Britanija ode, da je to gubitak za sve. I za Britaniju i za Europsku uniju. E, mislim da je to problem i ekonomski i politički. Ekonomski e, zato što e, to što Britanija odlazi znači isto je kao da 19 drugih zemalja napušta zajedničko tržište. A politički zato što je Britanija uvijek bila glas razuma, subsidijarnosti, konkurentnosti i decentralizacije a moralno zato što s punim pravom mnogi su ovdje u ovom domu ranije rekli E, da će zbog Brexita svi biti siromašniji. Mislim da je to jedna nemoralna ponuda. E, tijekom ranijih rasprava e, došlo je do izražaja da izgleda svi žale zbog Brexita, osim ovih ovdje s moje lijeve. Međutim, nitko nije ponudio ništa kako bi se to spriječilo, a mislim da je došlo vrijeme da se to učini. E, više od 140 zastupnika ovog parlamenta e, poslalo je dopis britanskom narodu i e, zamolilo da održe drugi referendum. Eh, ja to podržavam, ali trebalo je napisati dopisi i eh, samom sebi. Za razliku od onog što je Verhofstadt eh, rekao, ne radi se ovdje samo o sukobu među konzervativcima. Postoje razlozi zašto su Britanci počeli razmišljati o Europi. U ugovoru iz Lisabona riječ je o subsidijarnosti, a što se učinilo? Sve više centralizacije a isto tako govori se o konkurentnosti, umjesto toga radi se na harmonizaciji. E, u Lisabonskom ugovoru govori se o odgovornosti pojedine zemlje za dugove, a što mi radimo? Socijaliziramo dugove i zato mislim da postoje opravdani razlozi da ovaj parlament i komisija i vijeće e, krenu s nečim drugim. Slažem se sa svima onima koji su rekli da je mala vjerojatnost da će doći do novog dogovora koji će naići na potporu za Terezu May u parlamentu. I zato bismo trebali promijeniti strategiju. E, ponudimo Britaniji dogovor koji će im omogućiti da ostanu u Europskoj uniji. Dame i gospodo, to je ono o čemu se ovdje radi a ne bismo trebali naprosto iskazivati žaljenje i kriviti Britaniju. Mislim da je na nama da se složimo oko toga da je na nama odgovornost za Brexit i zato bismo Britaniji trebali ponuditi novi dogovor kako bi oni ostali u Europskoj uniji, a to može biti samo umjereni dogovor koji se odnosi na imigracije. Dakle, umjesto da uvijek iznova krivimo Britaniju, Trebali bismo također e, priznati da je dio problema Europa i Brisela. Oni bi trebali postati dio rješenja. Trebamo se bolje boriti za Britaniju. Hvala. Liberale, U ime liberala, gospodin Verhofstadt, četiri minute. <clears throat> imam e, kolege Španjolce, Baske i Katalonce i ne želim da me poslije ubiju s obzirom na to što bi se moglo dogoditi. E, gospodine premijeru, mislim da postoji jedna značajka Španije, e, a i vi ste dokaz toga, a to je možda e, najproeuropska zemlja u ovom trenutku u Europi. Zato što ima snage govoriti o federalnoj Europi, neće mnogo baš kolega doći ovdje i go, imati hrabrosti govoriti o federalnoj Europi. E, e, ja mislim da je to zbog europske povijesti i španjolske demokracije koje su međusobno povezani. Ja mislim da su posljednja desetljeća u vašem ministarstvu vanjskih poslova e, da će svi zastupnici u ovom parlamentu za to preuzeti odgovornost. Evo mogu ih pojmence imenovati, imenovati e, između ostalog Miguel Dinos i svi ostali koje sam naveo i na posljedku postoji i konkurencija u španjolskoj e, politici. Tko stranka će biti najviše pro-europska? To je parti e, Popular, PSOE, e, e, Unidos Podemos. Dakle, sviđa mi se to. U svakoj europskoj zemlji treba postati konkurencija između nacionalnih stranaka. Tko će biti najviše pro-europski? Tako ćemo moći ići naprijed. No, moram vam reći, nakon evo ovo je sad, ja mislim, 15. E, rasprava koju imamo o budućnosti Europe. Malo sam frustriran svim tim raspravama jer svaki puta dođe premijer, predsjednik, e, iznosi cijeli popis novih europskih politika koje moramo imati. Socijalne politike, porezne politike, politike migracije, europska vojska. Dakle, e, svaki puta se onda postavlja pitanje zašto se to onda danas ne događa? Koja je prepreka tome? Zašto uvijek e, djelujemo malo prekasno? uspjeti, na primjer, s našim američkim e, e, prijateljima koji devet mjeseci riješe financijsku krizu, a mi nakon devet godina još uvijek nemamo bankarsku uniju. Nekoliko godina nakon groznih tragedija u sredozemlju, tu vam zapravo želim čestitati na načinu na koji ste postupili sa izbjeglicama iz Akvarijusa, ali budimo pošteni, to je posljedica nacionalističkih politika gospodina Slovinija koji je bio pravi e, izvor i razlog za to, a nedostatak europskih politika. Zašto još uvijek nemamo europsku e, graničnu stražu? Zašto još uvijek nismo postigli sporazum o reformi, na primjer, Dublina? Nakon toliko godina tragedija u sredozemlju, Zašto još uvijek nemamo europsku vojsku danas? Zašto još uvijek borimo sa reformom eurozone? Devet godina, devet godina nakon početka financijske krize. To je za mene ključno pitanje i nadam se da ćete u vašem odgovoru za nekoliko minuta e, e, dubinski to, e, na to odgovoriti. mi sada imamo e, loše institucije Europske unije u ovom trenutku i koje stvaraju loše rezultate. Dobre institucije stvaraju dobre rezultate. Problem je i stalno ću to ponavljati. I stalno ću to raditi zajedno sa E, e, e, postoji pravilo jednoglasnosti koje postoji u našoj Uniji, osobito u Europskom vijeću i to je glavni problem koji treba biti riješen. To je glavni problem. Trebamo ravnotežu između Europskog parlamenta koji odlučuje većinom i Europskom vijeću. Oni odlučuju